So if colleagues could maybe, maybe take their seats now and... Uh, kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta pa da započnemo ovaj izvanredni sastanak odbora DEVE. E. Dragi kolege i prijatelji, drago mi je što na današnjem sastanku možemo pozdraviti našeg počasnog gosta, to je kolega Denis, dr. Denis Mukvegi dobitnik nagrade Saharov za 2014. Riječ je o izuzetnom čovjeku koji upravlja jednom izvanrednom bolnicom u Istočnom Kongu. Mala sam čast posjetiti njegovu bolnicu prije nekih e, mjesec dana i vidjeti e, što se tamo događa u izuzetno teškim okolnostima. Tamo se osoblje brine o ženama i djecama koje su žrtve nasilja i sukoba u istočnom dijelu Konga. Doktor Mukwege nas je danas posjetio kako bi nam rekao nešto više o izazovima s kojima se suočava istočni dio Konga. Tu su izazovi povezani uz razvoj. Naš odbor je, gospodine Mukwege, nadležan za po, za pitanja pomoći, ali i za humanitarnu pomoć. E, kada smo se susreli u bolnici Panzi, razgovarali smo o tome kako Europska unija već pomaže vašu zakladu i bolnicu i što bi trebalo učiniti više kako bi vam pomogla u vašem važnom radu, te ćemo rado čuti od vas nešto više o radu zaklade i vaše bolnice. Znamo da su ovo teška vremena za istočni e, Kongo. Uskoro će se u Kongo održati izbori, kao u Burundiju i Ruandi tijekom idućih mjeseci. Burundi, kao što znate, trenutno prolazi kroz velike nemire. Predsjednik je najavio da će se kandidirati e, za svoj treći mandat. Također su planirane lokalne i regionalne izbori te predsjednički izbori za 2016. a u Ruandi će se izbori održati sljedeće godine. Dakle, zona prolazi kroz područje, kroz razdoblje nesigurnosti i nadam se da će postići tranziciju ka pravoj demokraciji. Doktore Mukvege, vi ste nam se obratili prošlog studenog e, kojim, tada tom ste na priliku opisali svoj rad u trenutku kad ste primali nagradu Saharova, ali znamo da se suočavate i sa osobnim e, sa problemima vezanim uz osobnu sigurnost, vaš život je bio ugrožen u Kongu, te mi je drago da ste nam se danas e, pridružili. Sudjelovali ste u otvorenim, danima otvorenih vrata u parlamentu tijekom vikenda, a večeras ćete sudjelovati u posebnom sastanku kojim će predsjedati naša kolegica potpredsjednica parlamenta Lunaček. Da mi je jako drago da ste ovdje, ovo je zajednički sastanak odbora devet delegacije zajedničke parlamentarne skupštine Europskog parlamenta i zemalja ACP-a. Tu je kolega Louis Michel, on je predsjednik naše delegacije u zajedničkoj parlamentarnoj skupštini zemalja Afrike, Kariba i Pacifika, te ću ga zamoliti da nam se obrati. Izvolite. Hvala lijepa. Dragi doktore Mukwege, dragi kolege, dame i gospodo, dragi prijatelji. Doktora Mukwege ne treba se više predstavljati. On je model hrabrosti koji u nama izaziva divljenje i poštovanje. On je jedan od svjedoka događaja ovoga stoljeća i moram e, e, u, se uvijek prisjećati jednog citata Margarit Jursenar koji njemu jako dobro pristaje. Doktor Mugwege se izuzetno angažirao i on se bori protiv svih mračnih sila kako bi se borio za život i dostojanstvo onih koji su ostavljeni po strani. Ne znam je li on zna, ali upravo sam nabavio knjigu koja se zove Stotinu heroja ovog stoljeća. Deni, ne znam znaš li, ali ti si jedan od velikih junaka ovoga stoljeća. To je stvarno izvanredno i zaista mislim to je više nego li zasluženo. Denimu kojeg je primio jako mnogo nagrada. On je pastor, kirurg, ginekolog. On je osnovao i ravnatelj je bolnice pa, panci u e, Bukavu. I ono što on radi služi na čast ljudskom rodu. Ono što me zaista zadivljuje kod nije zato što je da on zna slušati siromašne i e, one koje su apsolutno nepoznati ljudi. On zna slušati te žene koje su u grojnoj situaciji, koje nemaju više nade i kao što on sam kaže, često i njima se nječe njihova egzistencija. On liječi i tijela i duh i e, on uvijek na uspjeva nekako ponovno upaliti svječicu, koja, taj žižak koji tinja u svakom od nas. Doktor Mukwege je jedan od onih ljudi koji daju svoj maksimum kako bi život nadvladao mrak, a pravda nadvladala nepravdu. I to zahvaljujući tome što je e, organizirao građansko društvo i pravne klinike. Njegova borba je pravedna i zato međunarodna zajednica ne smije više zatvarati oči nad događajima na istoku Konga. Moram reći što e, me kod njega zapanjuje. On je e, liječnik, e, znanstvenik, ali istovremeno i vjernik. Njegova ga vjera vodi i predstavlja njegovo nadahnuće. Iznad svega on je svjedok, svjedok koji se usuđuje pozivati na red političare i zbog toga mu političari često zamjeraju da se bavi politikom, ali on se ne bavi politikom, on jednostavno radi ono što je dužnost čovjeka koji je svjedok nekih događaja u društvu u kojem živi. Na taj način on i smeta savjest određenih vlasti. Dragi Deni, moram vam reći da vi budite i našu savjest. To je važno i to je izuzetno važno jer mi smo naravno uvijek spremni govoriti o tome kako suosjećamo. Međutim, vi zaista primjerom koji predstavljate smetate udobnost, komfort naših svijesti. Svi u ovom domu podržali su vas kako biste dobili nagradu Saharov. Vi znate da vam Europski parlament daje podršku i mi ćemo se nastaviti i dalje boriti uz vas. Više nego li ikada moramo vam zaželjeti da nailazite na sve više podrške kako biste mogli izmijeniti stvarnost i živote tih žena koje, kao što ste vi rekli, su postale zapravo instrument rata, predmet rata. Moramo vam još jednom na tome čestitati. Ne želim više duljiti, ali sam htio u ime svih e, ovdje prisutnih zastupnika vam reći da vam dajemo podršku, da e, vam se divimo i da vas osjećamo kao nekoga koji je blizak. Hvala ti, Louis Michel. Kolega, već ste upoznali doktora Mukwege, sada ću mu dati riječ kako bih nas upoznao sa situacijom u Kongu kako bi nam rekao što misli kako mi možemo pomoći ovdje u odboru kako bismo pomogli rad njegove zaista izuzetne zaklade. Izvolite. Dame i gospodo zastupnici, dopustite mi prije svega da vam se zahvalim što me ugošćujete ovdje na izvanrednom sastanku odbora za razvoj Europskog parlamenta i da govorimo o situaciji na istoku Konga. Zaista dirnut sam vašom solidarnošću, o čemu mi je upravo govorio Luis Michel, vašom željom da nas pratite i podržavate u borbi gdje se često osjećamo samima. To je često teška borba jer borimo se pod stalnim prijetnjama. A mi zapravo radimo samo jedno. Dajemo podršku ženama žrtvama seksualnog nasilja u Demokratskoj republici Kongu. Radimo to zato što znamo da one imaju mjesto u našem društvu. Znamo da su one to mjesto zaslužile, jer ne možemo zamisliti Kongo bez njegove polovice, polovice koju čine djevojke i žene. Razvoja ne može biti nema li mira niti stabilnosti. Možemo naravno uložiti puno napora, međutim ne bude li mira niti stabilnosti do razvoja neće doći. Sigurnost i poštivanje ljudskih prava su nužni preduvjet kako bi se ostvario održiv razvoj. Demokratska republika Kongo je 2013. godine imala veliku nadu kada je potpisan okvirni sporazum u Addis Abebi za mir u Demokratskoj republici Kongu i u regiji Velikih jezera. Europska unija bila je jamac tog sporazuma. Radilo se o političkom i diplomatskom angažmanu međunarodne zajednice kojem su se željeli rješavati duboko ukorinjeni problemi koji postoje na istoku Konga već više od 20 godina. To u sprezi sa strategijom razvoja uz potporu Svjetske banke. U onom smo trenutku osjetili tračak nade. Danas taj sporazum se nalazi u dve vrste problema. S jedne strane zbog sigurnosne situacije, što je upravo malo prije evocirala predsjednica ovog odbora, a s druge strane i zbog situacije vezane uz predizbornu kampanju koja je zaista eksplozivna. Istok Konga stalno je u sukobima, tamo ima jako puno paravojnih jedinica, neke stranih, koje provode teror. Nažalost, vlasti naše države tamo su odsutne. Oružane skupine na istoku Demokratske republike Kongo e, nisu još e, dovoljno jake u tom dijelu zbog toga što između oružanih snaga Demokratske republike Kongo i Moniska, dakle, e, snaga injeni naroda nema još dovoljno suradnje. U siječnju 2015. godine oružane snage Demokratske republike Kongo e, započeli su vojnu akciju protiv fnr a e, ali nisu imali potporu snaga Moniska i to nakon mnogih mjeseci priprema te operacije. Monisko, snage Moniska ne mogu dati potporu onim snagama kojima zapovjedaju zapovjednici za koje se smatra da su počinitelji ratnih zločina zločina protiv čovječnosti. A to jest slučaj prema pravilima Ujedinjenim naroda. Mi, obični građani, ne možemo shvatiti kako se moglo izabrati da tom operacijom zapovjedaju časnici koji su okrvavili ruke. Mm, smatramo da se ipak to pitanje moglo riješiti na miran način kako bi te dvije skupine mogle poduzeti operaciju koju mi zaista e, želimo. Snage FNLU su e, one e, koje su džihadističke prirode. Prošlog je tjedna došlo dva puta do napada u tom području, a dvoje pripadnika snage naroda su e, poginule u toj akciji. U noći od petka na subotu sedmero je osoba e, poginulo od e, bijelog oružja što su ga iskoristili eh, koristili ti pripadnici efned na Lua. A e desna Luove pripadnaci počinili su mnoge teške akte i eh, ja sam sada e, u Europi saznao zapravo za taj masakar i moramo reći da nas jako smeta da ta skupina i dalje može raditi ovakve grozne stvari. Evropska unija želi pomoći E, Demokratskoj republici Kongo kako bi reformirala kako oružane snage, tako i snage za održavanje i javnog reda i mira. I e, treba, dakle, e, kao što bi trebala reformirati i pravosuđe. Uz potporu snaga Moniska trebalo bi počiniti reforme kako bi se ovaj ciklus nasilja prekinuo. Mnogo je napora uloženo Mnogo toga je načinjeno, međutim, nažalost, kada niti vojska, niti policija ne štite civile, ne postoji mnogo rješenja. Potrebno je duboko reformirati cijeli sektor sigurnosti. Smatramo da je to jedno od ključnih rješenja kako bi se u toj regiji stvari promijenile i kako bi se možemo početi baviti razvojem. Što se tiče izbora, Demokratska republika Kongo i susjedne zemlje će u tri sljedeće godine biti u fazi predozbornih kampanja. Sadašnji e, režim ne e, dopušta javne rasprave. Stanovništvo si postavlja puno pitanja o s jedne strane o šutnji, a s druge strane ono što smo nedavno vidjeli da neki predsjednici ipak se žele ponovno kandidirati iako to nije želja stanovnika. Idu dalje i od onoga što im pravila dopuštaju i na taj način samo dovode do novog ciklusa nestabilnosti u regiji. U Demokratskoj republici Kongo izborni je kalendar doveden u pitanje. Bilo je deset godina vremena da se on izmijeni i to se nije počinilo, ali sada se to želi zbrzati i u manje od dvije godine organizirati apsolutno sve izbore, što znači e, da e, zaista sumnjamo da se to želi napraviti na ispravan način i zaista postoji veliki rizik da situacija krene nizbrdo i da se ne poštuju barem vremenski rokovi. Došlo je do mnogo političkog nasilja i do mnogo toga gdje se e, kršila ljudska prava. Od Kinshase do Bujumbure situacija s ljudskim pravima je e, problematična i sada e, vidimo da svakoga dana ima mrtvih u siječnju, to je bila situacija u Kinshasi, a sada se to događa u Buđumburi. Podsjetimo se onoga što se 1993. godine bilo dogodilo u Ruandi, sada se slične stvari počinju događati u Demokratskoj republici Kongo. Mi smo žrtve prijetnji. i moram reći da je velik e, broj oni koji štite ljudska prava u Kinshasi i u Gomi uhićen. Neki od tih osoba i dalje su u zatvoru jednostavno toga što su na miran način tražili da dođe do demokratskih promjena u njihovoj zemlji. Gospođa Fatu Ben Sauda je e, koja je tužiteljica Međunarodnog kaznenog suda, ona je izrazila zabrinutost zbog takve eskalacije nasilja, jer bi to moglo dovesti do toga da se počine e, ratni zločini, odnosno zločini koji e, mogu biti predmet područja djelovanja tog suda. Dame i gospodo, odgovori na ovakvu situaciju ne dolaze dovoljno brzo. Moramo nešto učiniti kako bismo izbjegli žrtve još jedne generacije koja jednostavno teži za boljim sutra. Treba se tražiti dijalog, a, građani traže da se prošire njihov prostor sloboda. Države, članice Europske unije moraju pratiti i podržati kredibilne izbore koji će biti slobodni treba dati pomoć građanskom društvu u Kongu kako bi se moglo e, obučiti ljude e, kako bi oni bili građani koji će sudjelovati u radu društva, a kako bi oni na vlasti bili odgovorni pred stanovnicima. U Demokratskoj republici Kongo vlastodrži se moraju konkretno angažirati da uz pomoć snaga e, koji će im pomoći e, se bore protiv korupcije. Prije dva tjedna posebni savjetnik predsjednika Republike e, načinio je izvješće o korupciji i s kojeg se vidjelo da je prošle godine u Demokratskoj republici Kongo nestalo 15 milijardi dolara. Kada smo čuli za to izvješće, zaista se moramo pitati kako može doći do razvoja uz takav stupanj korupcije. Borba protiv korupcije odsudna je kako bismo mi uspjeli u Demokratskoj republici Kongo ostvariti razvoj. Postoji zabrinutost zbog sigurnosne situacije, ali demokratsko upravljanje i e, e, pomoć za razvoj neće se moći ostvariti. I još će manje biti moguće pridonijeti borbi protiv siromaštva. Jer pomoć koja će se dati jednostavno će završiti u rukama određenih osoba, a neće pomoći velikoj većini stanovnika. Dame i gospodo, kada sam primio nagradu Saharov, u mom sam govoru u Strasburu rekao da Demokratska republika Kongo zaista ima resurse, ljudske i prirodna bogatstva kako bi se mogao sam razvijati. Ali moja zemlja uvijek bila ključna u globalizaciji, u razvoju suvremenog svijeta. Od kaučuka koji je omogućio e, da se razvije moderna industrija urana i drugog svjetskog rata e, i kraja drugog svjetskog rata kao i drugih ruda, primjerice Tantalo. koji je omogućio mnoge svjetske tehnologije suvremenog svijeta. Dakle, kada je svijet trebao Kongo kako bi napredovao, uvijek se okretao Kongu. Međutim, taj napredak nikada nije bio niti čist, niti podijeljen. Ti resursi nisu nikada omogućili da se razviju lokalne zajednice, a zajednice iz onog dijela svijeta gdje su se crpila ta prirodna bogatstva. Sve je uvijek završavalo u ruhama pohlepne manjina. A sada, dame i gospodo, možete pridonijeti tome da se ispiše nova stranica povijesti Konga kako bismo se našli u situaciji koja će biti na dobrobit svih. Dame i gospodo, ljudska prava nisu samo jedna od temeljnih prava Europske unije. To je jedan od ciljeva koji nadahnjuje odnose Europske unije s trećim zemljama. Ona također želi dati podršku demokraciji i pravnoj državi. Vrlo skromno i ponizno još jednom danas molim zastupnike Europskog parlamenta da ekonomske politike i poštivanje ljudskih prava bude nešto na čemu će još više insistirati, te da čovjeka stave u centar svih, svega onoga oko čega se vrti ekonomija i financije. I molim vas da su, kada budete glasali na sljedećoj plenarnoj sjednici Europskog parlamenta krajem ovog mjeseca, o e, tekstu kojem se zabranjuje korištenje ruda iz zona sukoba. Da glasate da se on zabrani. Jer u takve situacije dovele su upravo do svih onih žrtava koje mi liječimo u bolnici Panzi. Treba se, kada se radi o rudama, sve uskladiti s pravilima OECD-a kao i sa pravilima koje sada vrijede primjerice u Sjedinjenim američkim državama. To bi dalo svim poduzećima vrlo jasan znak, a odgovorilo bi također i na želje europskih potrošača. Brine nas da uredba što je predlaže Europska komisija ima premalene zahtjeve jer kako bi se stvarno situacija promijenila. Bojimo se da dobrovoljni mehanizam neće biti primijenjen u više od 0,05% poduzeća koje komercijaliziraju te rude u Europskoj uniji. Drugim riječima, ako se usvoji prijedlog Europske komisije, niti jedno poduzeće neće zakon obvezivati da li udovoljava e, pravilima vezanim za e, rude iz zona sukoba, niti da se osigura da se time ne krše ljudska prava. Samo 20 talionica i rafinerija e, se e, pridržavaju e, toga. Nama su pak potrebni potrebne takve obveze koje će se odnositi na sve prije nego li se rude plasiraju na europska tržišta jer e, ne smijemo omogućiti da se to primjenjuje na samo na dobrovoljnoj e, bazi na jako malen broj rafinerija i Osim toga treba ići i korak dalje. Treba također primijeniti i certifikaciju koju je usvojila konferencija e, proizvođača iz područja velikih jezera. Kada se zna da u tim rudnicima rade djeca, kada se zna da žene moraju otići iz svojih domova kako bi se vadile te rude, vrlo je važno da se uvede certifikacija i to transparentna certifikacija da se zna da se prekrši eksploatacije koji ponekad vode ne samo paravojne jedinice, već i redovna vojska. Treba dakle znati gdje dolazi do e, eksploatacije rudnih bogatstava, to se mora raditi bez nasilja. Ako sljedivost nije kristalno jasna i čista, Moramo reći da proizvodi kojeg svakodnevno koristimo će biti e, obilježeni krvlju žena Konga. Dame i gospodo zastupnici, molim vas iskoristite svu vašu energiju kako bi se stabilizirala situacija u Demokratskoj republici Kongu i u regiji Velikih jezera. Hvala na pozornosti ovog ponedjeljka poslije podne. Zaista vam se duboko zahvaljujem što ste došli. Dr. Mukwege, given us a real... Doktore Mukwege, iznijeli ste nam s kojim se izazovima nosite u Kongu i u regiji. Sigurna sam da kolege žele postaviti e, niz pitanja te iznijeti vlastite misli. Prvi na redu je gospodin Stier iz EPP-a. Thank you, Madam Chair, and uh, a very warm welcome. Hvala vam i želim izraziti dobrodošlicu doktoru Mukwegeju ovdje u parlamentu. Hvala vam što ste bili s nama i u subotu na danima otvorenih vrata kada smo raspravljali o središnjoj ulozi žena u, za važnost razvoja i hvala vam na svemu što radite, vaše djelovanje je nazvano herojskim i to zasigurno jeste vam, zato odajem počast. Dobro ste istaknuli koja su ključna pitanja vezana uz razvoj Konga kada ste spomenuli potrebu da se govori o kvaliteti gospodarskih i političkih institucija u Demokratskoj republici Kongo. I o tome je EPP zajedno sa drugim klubovima iznio, svoje stajalište u okvirnoj rezoluciji koju smo donijeli u parlamentu. Ta pitanja su ključne važnosti. To su pitanja poput e, korupcije i nezakonitih tokova kapitala i tu smo zatražili od komisije da izradi komunikaciju vezanu uz ova pitanja. Vi ste se pozvali na pitanje problema e, ruda koje se dobiva iz područja sukoba kao što znate parlament već putem rada u različitim odborima već je iznio potrebu obaveznog označavanja i pitanje koje će biti primjena ove, ove, ovih zakonodavnih okvira, ali kao što vidite da dograđujemo komisiji prijedlog i upravo u tijeku rasprava o tom pitanju. A na koncu doći ćemo i do pitanja kako djeluju tamošnje institucije i kako Europska unija može doprinijeti dobrom upravljanju vladavini prava u Kongu i kako ćemo nastaviti raditi s vama i drugim pojedincima koji promiču demokratske vrijednosti u Kongu. Želim naglasiti potporu svoga kluba u vašim, za vaša nastojanja i saslušali smo sve vaše poruke, te vam još jednom želimo zahvaliti na vašem radu. Hvala vam. Tu rečima kolegica Silva Pereira iz kluba socijalista. Obrigado. Obrigado, senhora presidente. Um, intervenção do senhor Denis Hvala vam Slušam sam s pažnjom obraćanje doktora Mukwege. Dakle, njegovo obraćanje je za nas e, kao i uvijek izvor inspiracije i potiče nas na djelovanje. Doktor Mukwege je rekao da su upaljena svjetla za uzbunu i da složena situacija koja postoji u Kongu i u regiji velikih jezera je toliko složena da je teško odlučiti na kojem području prvom djelovati. Je li to slučaj sa pravima žena, hoćemo li se pozabaviti pitanjem reproduktivnog, reproduktivnog zdravlja ili općenito sa lošom situacijom vezanom uz ljudska prava. Treba li pak prvo odgovoriti na hitnoću vezanu uz gospodarsku i političku situaciju, na problem korupcije i tako dalje. Ono što je doista impresivno bilo vašem izlaganju jest da uz sve ove hitnoće na koje ste nas podsjetali, vi nas podsjećate koje su uzroci svih ovih problema. To je e, potreba za hvatanjem u koštac institucionalnim problemima. To možda nije nešto prvo što nam pada na pamet da bismo mogli čuti od strane jednog kirurga koji svakodnevno radi u bolnici. To zasigurno predstavlja signal da moramo učiniti nešto više, a ne baviti se samo hitnoćama. Naime, moramo djelovati na način da riješimo probleme koji su ključni razlog za ovu situaciju. Ono što je za Europi potrebno jest je razviti dosljednost, dosljednost u svojim gospodarskim politikama i dosljednost u politikama kada je riječ o zaštiti ljudskih prava. To znači također usvajanje učinkovitih e, uredbi s tim u vezi. E, zato sada želim e, istaknuti da je želja kluba socijalista da ovaj dom bude na razini zadatka i da usvojimo zakonodavni okvir vezan uz označavanje proizvoda koji će biti obavezan, a koji neće biti e, temeljen na dobrovoljnoj bazi. On treba biti obavezan u cijelom opskrbnom lancu kada govorimo o problemu vezanom za ove rude. To je nešto s čime će se morati pozabaviti Europski parlament, ali pitanje koje vam želim postaviti vezano uz definiranje pravila jest pitanje primjene potom tog zakonodavnog okvira. Dakle, ukoliko budemo u prilici definirati i stvoriti sustav obaveznog označavanja, kojim će se pokušati urediti trgovina ovim e, rudama koji često, koji proizlaze iz e, područja sukoba, moramo vidjeti kako će se potom ta, ta pravila poštovati. To je izazov s kojim ćemo se morati nositi u skore budućnosti. Govorimo u kontekstu zemlje u kojoj institucije slabo obavljaju svoj posao. Zanima me kako vi gledate na ovaj izazov koji je povezan sa primjenom propisa Dakle, želimo urediti trgovinu rudama i na koji način će se taj, ti propisi moći uspješno primjenjivati u vašoj zemlji. Kako dakle, koji će biti e, praktična uporaba ovih pravila? Hvala vam. E, riječ ima kolegica Sargentini. Hvala vam lijepa na tome što ste još jednom posjetili Europski parlament. Hvala vam na vašim jasnim stajališta vezano uz minerale koji potječu iz područja sukoba i cijenim to što ste nam dali jasna mišljenja i u vezi s time. E, reći ću sljedeće prijedlog da sada parlament usvoji obvezujuće zakonodavstvo nije u potpunosti e, korektan. Doista ste spomenuli da postoje prijedlozi o kojima se razgovara kada e, govorimo o odboru, međutim to je za sada ograničeno 20 rafinerija i ono što se događa u Europskoj uniji. Međutim, e, uređaj kao što je recimo ovaj, moj mobilni telefon, ne proizvode se u Europskoj uniji i u svakom slučaju očajnički želimo vidjeti zakonodavstvo o uvozu koje se bavi i proizvedenim e, dobrima kako bismo svi mi mogli utjecati na situaciju na terenu. Imala sam i priliku e, vidjeti, posjetiti nekoliko, nekoliko rudnika na sjeveru zemlji vidjela sam u kakvim se uvjetima radi i vidjela sam da cijena koja se plaća za posao, za kilogram e, minerala, jednostavno to ne omogućuje ljudima da rade pravu stvar. E, trgovanje putem službenih kanala u tom trenutku e, donijelo bi manje novca nego krijumčarenje iz zemlje vi imate zemlju koja je iznimno bogata i od toga trebate biti u mogućnosti profitirati. Doista mi je drago što ste ovdje kako biste nam pomogli da pronađemo pravi put i prekinuli ovo prokletstvo vezano uz e, prokletstva i doista ovaj parlament u sljedećih nekoliko tjedana ima priliku pokazati da doista mislimo ozbiljno kada je riječ o zaustavljanju rata u Istočnom Kongu. Hvala lijepa. Javljali se još netko od kolega za riječ? imali još nekih imena? Gospodin timera Hvala vam lijepa gospođo predsjednice. Također zahvaljujem doktoru Mukvegeu na njegovom dolasku ovo poslje podne. Odem priznanje njegovoj angažiranosti za proganjane žene u regiji velikih jezera i pomaganje siromašnima u tom području. Zahvaljujem i na njegovom cjelokupnom angažmanu u Demokratskoj republici Kongo. Doktor Mukwege je spomenuo i sigurnost, govorio je o milicijama Mislite li da bi se vaš utjecaj mogao proširiti i u cijeloj regiji? Još jedno pitanje imam. Također ste e, govorili i o destabilizaciji i o cijelom nizu presedana u samoj regiji spominjali ste i nedavna ubijanja, a odvija se predizborna kampanja, u Burundiju se odvijaju izbori, pa vas molim da još možda dodatno prokomentirate što se događa u Burundiju, a i u kontekstu opće sigurnosne situacije. Hvala. <clears throat> Hvala, imam pitanje za doktora Mukwege, hvala mu osim toga što je ponovno među nama. Europska unija kao jedan od čimbenika razvoja ima sljedeći problem, barem po mom mišljenju ovako gledajući iz Brisela. Europska unija i njezine zemlje članice moraju imati partnerski odnos i moraju poštovati službene sugovornike, a to su centralne vlasti države s kojom surađuju. Da se čine, e, čini da će e, Demokratska republika Kongo, odnosno njezine vlasti, staviti ograničenja na ono što bi Europska unija mogla raditi u Kongu. I dodatno pitanje, kada institucionalni čimbenici drugim riječima ili Evropska unija kao takva ili države članice nisu prihvaćeni kao e, dionici, mislite li da se ne vladine organizacije mogu e, obaviti to u njihovo ime? Imamo i izvjestitelja za minerale koji potiču iz područja koja su zahvaćena krizom. Hvala vam lijepa. Nastavno na vaše govore, vrlo često sam pratio govore doktora Mukvega Spomenuto je, spomenuta je uloga izvjestitelja ovdje u Europskom parlamentu, a mi ovdje pokušavamo pronaći rješenja koja su zadovoljavajuća, odnosno mogla bi biti zadovoljavajuća i za vas. Naime, vi ovdje predstavljate svoju zemlju. Ovdje cijelo vrijeme govorimo o obveznom i dobrovoljnom certificiranju. Smatrate li da su potrebni još dodatni koraci kako bi se osigurala politička stabilnost u Demokratskoj republici Kongu. Naime, to je svakako važan čimbenik u borbi protiv fenomena e, minerala koji potiču iz konfliktnih područja. E, mislite li da bi nam to moglo biti korisno u našoj suradnji? Hvala. Zahvaljujem. Javlja se kolegica Basera, izvolite. Hvala vam, lijepa gospođo predsjednice. Doktore Mukwege, jako cijenim vaš angažman, a zbog vašeg posla i angažmana smo vam i dodijelili nagradu Saharov. Nekoliko kolega je govorilo o važnosti ovog novog zakonskog okvira o certificiranju minerala za minerale koji potiču iz konfliktnih područja. Europski parlament tu nastoji biti realističan u tome da ocijeni što će biti, a što neće biti korisno. Ono što će biti korisno je pokušaj utjecaja na cjeloviti lanac opskrbe tek tada ćemo imati pozitivan učinak ako budemo znali e, pravo porijeklo minerala. Kao što su drugi rekli, moramo poduzeti još cijeli niz završnih koraka kako bismo uspostavili taj sustav. E, trenutno se vode pregovori o TTIP-u s SAD-om. Kao što znate, SAD e, je puno zahtjevniji kada je riječ o E, lancu opskrbe vezano uz minerale koji potječu iz konfliktnih područja. Mislite li da bi bila dobra ideja da dođe do određene harmonizacije između pristupa SED i pristupa Europske unije kada je riječ o ovom lancu opskrbe i reguliranju vezano uz, vezano uz minerale koji potječu iz konfliktnih regija? Hvala. Hvala vam lijepa. Nitko drugi se, koliko vidim, ne javlja za riječ. E, Mm, želi li komisija? Ne, čini mi se da nije komisija, nego netko iz glavne uprave za trgovinu se javlja za riječ. Gospođa Simjeraca, ispričavam se, ne znam želi li ona nešto reći ili ne, dobila sam vaše ime. Ispričavam se, nije, nije postavljeno nikakvo specifično pitanje. Nećemo razgovarati sada o tom zakonskom okviru za minerale, o tome ćemo na plenarnoj sjednici. Sljedeći tjedan ne vidim nikakvih pitanja. Glavne uprave za ljudska prava, gospođa Tiso, ne. Mislim da nemamo pitanja ni za njih. Dakle, to je sve. A ja imam pitanje za vas, doktore Mukwege. Kad sam, kada sam bila u Kongo i posjetila vašu bolnicu, želim samo reći kolegama da je privilegij posjetiti bolnicu. Nije riječ samo o bolnici u kojoj se liječe žene i djeca koje su žrtve seksualnog nasilja, nego je to aza mira i nade u toj regiji. Kada sam se upoznala s ljudima tamo, vidite da oni bolnicu promatraju kao mjesto gdje može postati drugčiji Kongo gdje e, ljudi e, kažu dihla verite, govorite istinu. Treba ljude ohrabriti da govore istinu i da kažu što im se dogodilo, a na taj način pronaći i put naprijed. Govorili ste mi o problemima vezano uz financiranje. Trenutačno e, postoje određena sredstva koja se odvajaju za žene koje su žrtve seksualnog nasilja, međutim naravno da je to predmeti pritiska jer kao što znate i mi se borimo u našem odboru da stabiliziramo e, taj proračun, a vi želite dobiti i sredstva e, glavne uprave za e, razvoj. Mi želimo napraviti dugoročnije planove, treba nam dugoročnija perspektiva vezana uz razvoj, sredstva za razvojno financiranje povjerenik Mimica je zamoljen da se pozabavi ovim pitanjima kako bi razriješio probleme koji su povezani s financiranjem i ako želite govoriti na tu temu svakako to možete, ali sigurno sam da će se i naš odbor time pozabaviti jer smo mi e, zaduženi i za nadzor e, sredstava koja se zato odvaju. Riječ je o projektu koji je koristan i ne možemo si priuštiti da ovaj projekt izgubi potporu u Demokratskoj republici Kongo. Doktor Mukwege, upućeno vam je puno pitanja na različite teme, pa sada vama dajem riječ, izvolite. Hvala, predsjednice. Kako bih odgovorio na sva eh, vaša pitanja, najprije ću odgovoriti na pitanje koje smatram temeljnim. Naime, kada me pitate neka e, pitanja o kojima sam ja govorio, rekli ste da se kirurg ne bi time trebao baviti. Tu apsolutno imate pravo. Međutim, zašto si postavljamo ta pitanja? Postavljamo se ih iz svakodnevnog iskustva. Kada smo naime počeli liječiti prije više od 15 godina žrtve seksualnog zlostavljanja, radili smo to kao kirurzi. Radili smo u operacionoj sali po 22 dana sata dnevno i vjerovali smo u e, rezultate kao kirurzi jer smo vidjeli rezultati našeg rada. Međutim, kada pacijentica koju ste već jednom operirali vam dođe po drugi puta, onda e, više nemate riječi. Prvi puta kažete da to vam se dogodilo. Učinit ćemo sve što možemo za vas, operirat ćemo vas. I vi uspijete rekonstruirati nešto što je bilo uništeno. A onda kada vam ta osoba dođe po drugi puta i kaže, i vidite da je opet sve razoreno i kažete ne možemo više ništa napraviti, a ona kaže neću otići odavde dok me ne zalječite. A onda sam jednoga dana došbio kod sebe dijete koju je rodila ta žena žrtva silovanja i ta vam se majka vrati sa tim djetetom i onda je to, vidite da je to dijete također bilo žrtva silovanja. I tada sam shvatio da ja zapravo radim u hitnoj službi, a kada radite u hitnoj službi, radite ono što možete, ali ne rješavate temeljni problem. I tada sam se ja počeo manje baviti operacijama i izašao sam iz operanih seala kako bi se obratio vama, vi koji donosite odluke. Ja sam rekao da novac koji se izdvaja za razvoj može se izdvojiti u druga sredstva, u nešto što je hitna slučaj i koji će vjerojatno ostati hitan slučaj jako dugo. Dobivamo pomoć od Europske unije, a opće uprave Eko. I to već više od deset godina. A mi stalno rješavamo hitne slučajeve. A sada vidimo da ta sredstva, sredstva te pomoći, pristižu u manjoj mjeri. Istovremeno broj žrtava se nije smanjio. Ne možemo se dakle više baviti pitanjima hitne službe. Moramo naći druga rješenja. Kao što je predsjednica odbora DV rekla, proračun je smanjen. Problem koji mi imamo je taj da moramo izabrati koga ćemo liječiti. S etičkog stanovišta to je vrlo teško. Dolaze vam dvije žene s fistulama koje imaju e, koje su inkontinentne. Fistula se nalazi između e, genitalija i e, urinarnog trakta. I onda pitate do žene, žene kako ste do toga imali, je li to zato što je to bila, žena bila žrtva silovanja ili pak je to bio loš porod. Dakle, u prvoj situaciji biste morali liječiti, a u drugoj situaciji ne, ali e, jednostavno žena vam kaže nisam bila u mogućnosti roditi u normalnim uvjetima i zato je došlo do e, razaranja mog genitalnog aparata, a vi zbog toga e, ne možete tu ženu liječiti. Pa takva je odluka pred liječnikom vrlo teška, jer u osnovi i jedna i druga žena imaju iste probleme i također su zbog njih isključene jedna iz druga i zajednice u kojoj žive. Danas si moramo postaviti pitanje kako u razvoj možemo uključiti i to da liječimo te žene bez diskriminacija. Istovremeno moramo se boriti protiv toga da do takvih patologija može uopće i doći. Nećemo uspjeti, ne budemo li imali potporu Europske unije koja nam treba omogućiti da nastavimo liječiti i to e, bez diskriminacije. Drugo pitanje koje mi je bilo upućeno je nešto gdje moramo puno više se zabaviti korijenima. Što to znači? Shvatili smo da zapravo onaj veliki problem kada dolazi pacijent i sva nasilja do kojih dolazi do svega toga dolazi u zonama sukoba. Prema tome, ne riješili se sukobi, jednostavno ćemo stalno raditi jedno te isto i ništa se neće promijeniti. Iz tog smo se razloga počeli e, pitati e, i shvatiti da je potrebno reformirati snage sigurnosti. Ona je zaista vrlo bitna. Ne napravi se li ona dubinski, stalno ćemo biti pred istim problemom vidimo danas da svi oni problemi u zonama sukoba, da jednostavno kada su se sklapali mirovni sporazumi, da se nije uzele u obzir da su ta e, vojne skupine jednostavno uklopili e, djecu da se idu i bore se, a onda kad su ta djeca demobilizirala, one nisu psihološki na to pripremljena. Njihova demobilizacija je jednostavno bila ta da se njima oduzelo oružje, ali oni nisu mentalno demobilizirani, oni i dalje rade jedno te isto i nastavljaju raditi isto zlo. Prema tome, treba se uzeti u obzir prošlost osoba koja sada ulaze u redove vojske i policije kako bi štitili civilno stanovništvo. Dakle, kako analiziramo uzroke, onda ćemo vidjeti da nije jedini uzrok sadašnjih sukoba u Demokratskoj republici, to nisu samo rude. Međutim, e, rude su ti koje omogućuju da se sukob nastavi, jer oružje košta, e, streljivo košta, održavati takve skupine vojnika također košta, a odakle novac da se to plati, on dolazi iz trgovine rudama. Ako europski zastupnici, bez obzira iz koje stranke dolazi, treba biti ujednjeni, jer tu se ne radi o političkim opredeljenjima, već o humanosti. Treba, dakle, govoriti o humanosti, ako bi svi klubovi zastupnika shvatili koliko je to pitanje važno da se prekinu te, e, da, da se vide kakav je lanac opskrbe, da se krene od certificiranja samih rudnika. To bi omogućilo da se točno shvati tko i e, kopa rudu, na koji način govorio sam o ženama i djeci koji su roblje i koji e, kopaju tu rudu. Oni moraju platiti. Ako ne plate svaki dan, oni su u opasnosti. Pa možemo li dopustiti ovakvu situaciju koja nas vraća 200 godina natrag u situaciju robstva u, gdje djeca umiru u tim rudama? i eh, tamo na izlazu iz rudnika stoje naoružanu ljudi i pod pritiskom oružja oduzimaju ono što je netko iskopao u rudniku. Ja mislim da nam i građansko društvo može pomoći da se neke stvari eh, razjasne. Ja sam u Šabundi na jugu Kivua imao razgovor s nevladinim organizacijama. Tamo se koristi živa a e, živa se kasnije baca u rijeku, u rijeku iz koju piju, iz koju koriste okolno stanovništvo. Ovakva situacija gdje se kopanje rude vrši u okolnostima gdje se uopće ne brini za okoliš. Ja znam da će za pet godina stanovnici tih sela doći u bolnicu jer će imati problema s bubrezima. Jednostavno treba reći ne možete zlato kopati u pod tim okolnostima. Na taj način će se, ako se to zabrani, spasit će se životi. A sada nitko ne nadire način na koji dolaze do iskapanja tih ruda. Ako dođe do certifikacije, počne se pitati na koji način se izvlači ta ruda. To će zajamčiti da lokalni seljaci, lokalni obrtnici budu mogli raditi. Jamčit će im se temeljna prava. A temeljno pravo je da čovjek može izabrati koji će rad obavljati, dakle da ne bude na prinudnom radu. I tako će se znati da ta ruda dolazi iz iz ispravnih izvora. Kada govorim dakle o samom lancu opskrbe, mislim da će ponuda i potražnja uvijek biti ista. I moram reći da mi nije jasno zašto se protivi da taj lanac opskrbe bude transparentan. Ruda uvijek dolazi iz istih izvora i ono što se iskopa će se na kraju pojaviti u tim istim telefonima koji nama trebaju. Prema tome, ništa se neće promijeniti jer će potražnja i dalje postojati, a ponuda će se moći raditi u situaciji u kojoj ćemo imati dobru savjest. Kada ja pogledam moj telefon i moj kompjutor, onda na što ja mislim? da kad sam bio u tim rudnicima nisam dva puta mogao pogledati tu djecu. Nadzor nad lancem obskrbe omogućit će svima nama da do tih ruda dođemo pod čistim, ispravnim uvjetima. Jedino što trebamo napraviti je da se situacija promijeni. Do sada bande kriminalaca jednostavno samo sebi pune džepove. Ali ono što će, ako dođe do specifikacije, se promijeniti je da ćemo jednostavno tu robu dobivati i dalje ćemo iz nje praviti telefone, ali po dobrim uvjetima. Moramo pitati odakle su došle žene koje su dolazili na liječenje u bolnicu Panzi. Oni su dolazili iz zona gdje je bilo jako puno rudnika. Prema tome, nemamo što reći te paravojne skupine kada se bore, one žele kontrolirati, ali sasvim sve jedno koje su to skupine. To nisu samo paravojne skupine, jednostavno su to naoružani ljudi, ljudi pod oružjem koje kontroliraju te rude. Kongo je jako velika zemlja. Trebamo pitati zašto do toga dolazi samo na istoku. Od kako je došlo do e, potpisivanja mirovnih sporazuma, jednostavno do tog nasilja dolazi tamo gdje ima tih ruda od sjevera Katange do juga istočne provincije. Sasvim je dakle jasno da rude apsolutno utječuju na samu situaciju. Što se pak sigurnosti tiče i izbora, ono što nas zaista brine danas jest da u Demokratskoj republici Kongo dođe do demokratskih promjena. Jer ne možemo sada uspoređivati ovakvu situaciju. Što imamo danas u DRC-u? Dakle, korupcija, jednostavno državna tijela ne funkcioniraju, ne postoji pravna država. U takvim situacijama ne vidimo uopće neku budućnost. Pitali ste mi postoji li problem migracija. Ja sam rekao u Europi je to nešto što je jako zabrinjavajuće, ali uvjeren sam da kada trgovina bude takva da ljudi koji žive u tim područjima budu također imali mogućnost da rade i zarađuju za život i ostanu kod kuće, pa oni neće riskirati život da pređu preko sredozemlja. Ali problem je u tome što naši mladi ljudi više nemaju nade, izgubili su nade. Nezaposlenost u Demokratskoj republici Kongo je takva da više ne možete nekoga pitati gdje radi, već je li ne ikada i gdje radio. Diplome više ništa ne znače. Takva je situacija s našom mladeži. Moramo dati odgovor, a odgovor je taj da mladim ljudima eh, kažemo da ako idu kopati rudu, neka to rade, ali da iz koga imaju neku dobit. Proučili smo situaciju, imamo negdje situacije gdje cijela obitelj živi s 26 dolara mjesečno. U toj situaciji oni odlaze u Južnoafričku republiku ili odu nekamo kamo ni ne znamo. Dakle, li zaista vjerodostojnih izbora gdje će narod moći reći što misli. Neka nam Europska unija pomogne, neka pomogne civilnom društvu. Treba razgovarati sa stanovnicima. Žene koje već jako puno rade za naše društvo. Međutim, žene koje su i aktivne, ostale su u nevladinim organizacijama zato što nekako u politici vide nešto prljavo što nije za njih. A istovremeno one u udrugama zaista rade fenomenalno. Dakle, treba postaći da što veći broj žena sudjeluje u političkim aktivnostima u našoj zemlji. I to će zaista pridonijeti poboljšanju situacije, jer kada vidimo što žene rade u udrugama, treba ih postaći da uđu i u politiku, da dođu tamo gdje se donose odluke. To će zaista pridonijeti poboljšanju situacije. Ako ni zbog čega, onda u borbi protiv korupcije. Zaista, to bi bila ogromna pomoć kada biste postakli žene da e, jednostavno uđu u donošenje odluka da se bori protiv korupcije jer e, situacija u kojoj je naša država je strašna i e, podriva apsolutno svaku mogućnost razvoja. Hvala vam lijepa. Vaš je odgovor takav da ste nam doista dali e, bolji osjećaj za razumijevanje enormnih izazova s kojima ste suočeni, ali prije toga ću dati riječ Jean Michel ako imate još dodatnih komentara, imamo još nekoliko minuta. Vrlo kratko. Mogu jednostavno podržati ono što je doktor rekao. Ono što je on rekao zaista je ispravno, to nije jasno rečeno, ali među nama zaista postoji veliki konsensus kako bi došlo do stvarne kontrole e, iskapanja ruda. Neki jednostavno žele učiniti više nego li drugi. I ja mislim kao i doktor, a obaveza ima smisla ako se provodi u cijelom opskrbnom lancu, pa čak i iz gospodarskih razloga. Ako se sve to ne napravi, svugdje neke će tvrtke jednostavno zaobići tu situaciju i e, deklariranje podrijekla tih ruda. Teško mi je uvijek uvjeriti kolege iz mog kluba zastupnika, iz nekih drugih klubova zastupnika, ukoliko je mjeri važno da se svugdje kontrolira ruda, od rudnika do konačnog gotovog proizvoda. To bi sve prerađivače i proizvođače obavezalo da deklariraju e, izvor same rude i da konačni proizvod također bude čist. Oni koji često odlaze u Afriku i koji dobro poznaju Afriku, a ja mislim da je relativno dobro poznajem, Mislim da je to ključno pitanje jer e, ćemo u protivnom mi financirati sukobe. To su svugdje grozni kolateralni efekti e, o, kojem upravo govori doktor koji je iscijelitelj, ako ga mogu tako nazvati. Hvala vam lijepo. E, poslušali smo i vas, imamo politiku za razvoj, moramo E, osigurati da se sve naše politike nadopunjuju. Ne možemo govoriti o ovakvoj politici ako u drugom području politike ne usvojimo pravu politiku koja će omogućiti da se ostvari razvoj. Glasovat ćemo najvjerojatnije sljedeći tjedan i o mineralima koji potječu iz e, konfliktnih područja. Tamo ćemo odlučiti o svojoj politici. A što se tiče drugih tema o kojima ste govorili, samo želim reći da ste vrlo elokventno kolegama ovdje objasnili ono što ste i meni rekli kada je riječ o problemu financiranja vezano uz e, bolnicu Panzi. Gledam kolege koji e, su to spomenuli, gledam gospodina Špir, Štira iz EPP-a i iz drugih klubova zastupnika razgovarat ćemo o ekodefko financiranju i rješavanju tih problema jer ne možete imati liječnika koji liječi, e, koji liječi e, žene, a neke druge ne. Mora postati dosljednost, tak, takav pristup nije prihvatljiv i moramo pronaći neko rješenje za to. Također želim reći, budući da sam predsjednica ovog e, odbora Također sam supredsjedatelj s gospodinom Brokom drugog odbora i kada govorimo o demokratskoj potpori, vrlo pozorno sam slušala ono što imate reći vezano uz to da Europska unija da potporu Demokratskoj Republici Kongo u pripremama za izbore sljedeće godine kako bi se ostvarila klima dijaloga i kako bi svi mogli sudjelovati u izbore kako bismo imali mirni izborni proces, a ne vratili se u 90. i teške probleme iz tog razdoblja. Vidim da su ovdje i neki kolege s nama koji također su svjesni potrebe da pozorno se pozabavimo izbornim procesom. Hvala vam lijepo još jednom što, što ste danas došli ovamo. Dali ste nam puno materijala za razmišljanje i E, osjećaj za odgovornost, kad kada u svom odboru osjećamo da se pomalo udaljujemo od problema o kojima razgovaramo. Govorimo o tehničkim dokumentama, međutim doista se moramo, doista moramo imati na umu da ono što radimo utječe na ljude na terenu, utječe na njihove živote, a to ste nam danas vrlo jasno dali do znanja. Zato sve vas molim da sada zahvalimo doktoru Mukvedu što je danas došao k nama. Hvala vam lijepa. Prije kraja sastanka podsjećamo vas da na večer imamo e, prikazivanje cijelog niza filmova. Jedan od filmova odnosi se upravo na Demokratsku republiku Kongo. Dr. Mukwege će također biti tamo, to je u 18.30 u parlamentariju, a radi se o obrazovanju u Demokratskoj republici Kongo. Dobrodošli ste ako želite danas u 6.30 u parlamentariju. Hvala vam lijepa kolege, hvala vam što ste došli i zahvaljujem prevoditeljima.